Chers Dragi kolege, dobar dan svima. Ja ću prvo početi usvajanjem dnevnog reda. Pretpostavljam da nema izmjene i da možemo smatrati dnevni red usvojenim. Sada prelazim odmah na Broj 2. Parlament je odlučio da usvoji preporuku visokom predstavniku i vijeću na temelju članka 118 u okviru pripreme e, revizije 2020. godine sporazuma o neširenju nuklearnog oružja te e, NPT. E, također radi se o kontroli nuklearnog oružja i nuklearnog naoružanja. znači imali smo prvu razmjenu mišljenja, nacrta preporu, nacrta preporuku preporuku 23. siječnja na sastanku SEDA. E, osvajat će se e, ovaj, ovo izvješće u e, prvom tjednu plenarnoj sjednici u ožiku broj 2. Isto tako smo imali odluku izvješću na vlastitu inicijativu i perspektive multilateralnih režima kontrole i nuklearnog oružja. Prvo razmatranje nacrta izvješća će biti nakon završetka konferencije o reviziji NPT-a. sada želim e, dobrodošlicu e, gospođi e, Izumi Nakamicu, potajnici UN-a i visokoj predstavnici za razoružanje. Zahvaljujem joj toplo što je prihvatila poziv našeg pododbora. Te također e, pozdravljam gospođu Jackie Jones koja je e, potpredsjednica dele, delegacije e, za odnose sa Ujedinjenim narodima. Danas imamo sastanak u Europskom parlamentu. Razgovarat ćemo o važnom pitanju, a radi se o proceduri revizije 2020. godine o neširenju nuklearnog oružja, te također budućoj kontroli nuklearnog naružja razoružanja i nuklearnog razoružanja. Ove godine ćemo prostaviti 50. obljednicu te NPT-a. To je ključno za e, svjetski režim razoružanja i nenaoružanja od usvajanja 1970. godine ovaj sporazum je isto tako doprineo neširenju nuklearnog do, e, naoružanja te je omogućio e, korištenje, miroljubivo korištenje e, nuklearne energije te stvaranje zona bez naoružanja. U ovom aktualnom kontekstu gdje se pogoršava situacija što se tiče sigurnosti u svijetu. E, značenje nuklearnog oružja je sve veća, imamo nepovjerenje država, e, a isto tako i modernizacija arsenala i to je jedan od razloga širenja nuklearnog oružja. Tu imamo također i rizike što se tiče sigurnosti e, u okviru mogućih kibernetičnih napada. Tu imamo sada pred sobom deseti proces revizije ovog sporazuma ne en E, ove će, ovi e, pregovori će biti teški, isto tako nemamo ni u kojem slučaju nikakve e, napredak što se tiče denuklearizacije Korejskog poluotoka. Isto tako imamo povlačenje američko iz zajedničkog sveobuhvatnog plana, akcijskog plana. Tu imamo znači cijeli niz elemenata koji će učiniti raspravu vrlo kompleksnu. Imali smo isto tako i e, vrlo mali napretak tijekom zadnje konferencije, revizijske konferencije 2015. godine. Ne smije dopustiti da se e, ovaj puta dogodi ista stvar. O, e, UN i Europska unija moraju ostati ujedinjeni kako bi povratili povjerenje te identificirali teren za mogući napretak u pregovorima. Ono što je izuzetno važno da sačuvamo svjetsku arhitekturu strukturu razoružanja e, te isto tako pronaći konsenzus kako bismo e, ojačali sporazum e, te njegova tri stupa. Tako moramo čvrsto se uputiti u smjeru toga da e, imamo znači povjerenje povjerenja, smanjiti isto tako e, važnost e, nuklearnog oružja u nacionalnim doktrinama i politikama. Moramo ojačati također i suradnju između država, te također moramo smanjiti rizike što se tiče ustanovljenja nerazoružanja, te moramo ustanoviti također pravila što se tiče nekorištenja nuklearnog oružja kao obvezujuće norme. Prošle godine godine imali smo također i rušenje drugog instrumenta sporazuma INF-a koji je tijekom decenija bio isto tako stup mira i međunarodne sigurnosti. Parlament je prošle godine u tom smislu uputio prošle godine e, urgentni poziv dvijema potpisnicima SAD-u i Rusiji. Ono što je izuzetno važno da se u okviru pod pod kroviteljstvom UN-a e, ponovo ispregovara multilateralni e, sporazum koji će biti e, pravno obvezujući što se tiče raketa kratkog i srednjeg dometa. Isto tako je važno da imamo to da se to dogodi prije ove revizije e, konferencije o reviziji e, NPT-a i e, isto tako se treba tražiti produljenje sporazuma New Start. Danas smo zbilja dvije minute prije 12 kako bismo reagirali ono što je izuzetno važno da imamo nužne te važne, važan napretak što se tiče napredovanja u sljedećih deset godina gospođe Nakamicu Vaš zadatak je u svakom slučaju e, težak. Možete računati na podršku e, članova našeg pododbora i dajem vam sada riječ. Hvala u istinu, gospođo predsjedateljice, na ovim e, ljubaznim riječima punim sadržaja o ovoj važnoj temi o kojoj ćemo danas razgovarati. Izuzetno mi je drago što danas se mogu e, obratiti ključnom pododboru Europskog parlamenta o razoružanju. Ja ću se usredotočiti na, e, na dolazeću konferenciju o e, reviziji sporazuma N PT, ali također ću govoriti i o nekim budućim e, vizijama što se tiče kontrole nuklearnog e, naoružanja i razoružanja. Mogu reći da situacija je teška u e, mnogim dijelovima svijeta. U tom smislu uloga Europske unije na ovim područjima je od ključnog značaja za države članice Europske unije. Smatram da je razoružanje pitanje nacionalne sigurnosti. U okviru UN-a mi e, često govorimo e, o urušavanju okoliša što se tiče sigurnosti u svijetu i e, situacija zabrinjavajuća. Od početka bih željela reći da mi u Ujedinjenim narodima što se tiče neširenja nuklearnog oružja i kontrole na to gledamo kao instrumente kojima ćemo postići e, sigurnost. To nisu sad neki i utopijski instrumenti i snovi, nego ono što je izuzetno važno da se uključimo u dubinsku analizu i razgovore kako bismo stvorili sigurniji svijet. E, u tom smislu e, e, znači osmišljavanje povjerenja te također osmišljavanje svih ovih instrumenata tijekom drugog svjetskog rata i nakon drugog svjetskog rata e, ono što je izuzetno važno je da su e, mnoge države osjetile da će ti instrumenti biti važni za sigurnost u ovom kontekstu. Gospođo predsjednice, govorili ste o INF-u. E, to je, govorili ste također i o krizi raketa E, ono što je izuzetno važno je da još jednom sa dovođenjem u pitanje ovog sporazuma, europski građani su još jednom izloženi ovoj prijetnji raketa srednjeg i kratkog dometa i u tom e, smislu se situacija pogoršava. Imamo osjećaj da se vraćamo zapravo u nestabilni i e, nepredvidljivi svijet i okružje. Zbog toga snažno vjerujemo da Moramo provesti dubinsku raspravu što se tiče neširenja nuklearnog oružja i razoružanja i te rasprave u tom okružju su izuzetno važne. 2020. godina u tom smislu je izuzetno važna. Tu imamo e, cijeli niz važnih točaka koje predstavljaju i rizike i mogućnosti za ove napore što se tiče razoružanja u svijetu. Je, mogu reći da jedan od ključnih e, faktora je isto tako i konferencija o reviziji sporazuma o neširenju nuklearnog e, e, naoružanja. Tu smo čuli već mnoge glasove članica UN-a koliko je e, ovaj sporazum i njegova e, revizija važna. Od utemeljenja UN u svakom slučaju teži o totalnoj eliminaciji e, i nuklearnog naoružanja i svih drugih, svog drugog oružja masovnog uništenja. Ono što je izuzetno važno je da želim zahvaliti članicama Europske unije na zajedničkom radu u okviru ENA na postizanju ovog cilja. Glavni tajnik e, Ujedinjenih naroda u svibnju 2018. godine je pokrenuo agendu za, e, e, za razoružanje. Tu imamo cijeli niz procjena, naravno ne iscrpnih, te također imamo i cijeli niz praktičnih sugestija na koje koji način države članice UN-a mogu napredovati u smjeru razoružanja. Tu imamo 40 vrlo konkretnih i praktičnih akcijskih točaka. Jako mi je drago i zahvalna sam što je e, Europska unija bila snažan zagovaratelj mnogih e, akcija u okviru te agende. Izuzetno je važno što smo mogli surađivati na tom planu sa sa Europskom unijom. A sada vezano e, o nešto o konferenciji e, o reviziji e, NPT-a koja će se održati u svibnju. To je e, važan moment budući da je to 50. E, godišnjica stupanja na snagu sporazuma te isto tako 25. godišnjica otvorenog produljenja. Vi ćete se sigurno e, složiti da tu imamo zbilja velike koristi za sve stranke potpisnice. U okviru ovog sporazuma imamo obveze što se tiče e, nenuklearnih država i isto tako imamo stroga pravila što se tiče razvijanja nuklearnog oružja. To je izuzetno važno za međunarodno okružje. Isto tako, NPT e, ima i obvezujuće elemente što se tiče svih država potpisnica o uništenju nuklearnog oružja, eliminaciji nuklearnog oružja i isto tako tu pet nuklearnih država e, imamo e, snažne obveze u okviru ovog sporazuma. Možemo isto tako biti ponosni na ovaj sporazum. Mi u Jedinim narodima u svakom slučaju želimo iskoristiti ovu obljetnicu i ovu konferenciju. No, E, isto tako postoje i znakoviti izazovi koje moramo riješiti. Vrlo kratko e, ću govoriti o tri izazova. Prvi izazov je e, zapravo pogoršanje sigurnosnog oružja u svijetu. O tome sam već nešto rekla to će imati opipljivi utjecaj i na pregovore u okviru NPT-a. Imamo isto tako i antagonističke, e, povećanje antagonističkih odnosa unutar e, pet nuklearnih država i to je predmet e, zabrinutosti. Unat u prošlosti smo imali dijeljenje snažnog interesa kako bi osigurali da NPT i dalje bude relevantan instrument, no ipak sada vidimo da sporazum između ovih pet e, zemalja potpisnica e, da se odnosi e, oslabljuju i to je jedan od strateških izazova i to moramo imati u svakom slučaju na umu. Drugi izazov su regionalna pitanja. To će u svakom slučaju zakomplicirati cijelu situaciju. Posebno se radi i o e, razmimoileženjima što se e, tiče rješavanja problema nuklearnog programa Islamske e, Iranske republike. Znamo da je to pitanje u okviru NPT-a izuzetno važno i od velike zabrinutosti. S druge strane imamo i neke frustracije vezano uz države e, sa, e, koje nemaju nuklearno oružje. Što se tiče postizanja e, napretka e, na području razoružanja i eliminacije nuklearnog razoružanja u okviru NPT-a. Napredak u tom smislu je bio mali, posebno nedavnih godina. To je dovelo do e, zbilja velikih frustracija u državama koje ne posjeduju nuklearno oružje. A isto tako kada govorimo o produljenju NPT-a tu možemo e, reći da smo imali uravnoteženi, e, uravnoteženu provedbu sporazuma, znači imamo neproliferaciju, razoružanje, isto tako korištenje umireljubive e, svrhe. S druge strane imamo također i modernizaciju, o tome ste govorili gospođo predsjednice. I u tom smislu E, zapravo se ova ravnoteža dovodi u pitanje unutar mnogih država. To je akutno pitanje kad govorimo u provedbi što se tiče mjera razoružanja iz 2000. i 2010. E, godine e, konferencije o reviziji. Moramo to sve imati na umu kad krenemo sa revizijom u okviru konferencije 2020 2020. godine. Moramo vidjeti na koji način će e, one, e, ćemo riješiti ova važna pitanja, znači koja će isto tako pitanja e, imati konsenzus kako bi bila predmet rasprava. Imamo jako važna pitanja koja ne možemo riješiti prije konferenciji, prije konferencije države će se sastati i to je konferencija koja će dugo trajati mjesecima, te će se zbilja države stra, potpisnice uključiti u dubinsku analizu e, problema. No, možemo isto tako e, ukazati i na nekoliko elemenata koji mogu utjecati na rezultate u svibnju ove godine. Prvi element je reafirmacija obveza oko kojih smo postigli sporazum na prethodnoj konferenciji. A isto tako i novi politički angažman E, ustanovljenja konkretnih referentnih vrijednosti i benchmarkova. Moramo pratiti napredak kroz e, zbilja e, mjerenje koje će odgovarati stvarnosti. A s druge strane moramo imati i provedbu koja će se pridružiti ciljevima održivog razvoja moramo ojačati mjere razoružanja, znači ne širenja nuklearnog oružja. A u tom smislu moramo odgovoriti i na sve ove ranjivosti kojima smo izloženi u okviru širenja novih e, tehnologija. Tu moramo iznaći i nekoliko praktičnih mjera. Vidimo koje su to stvari koje možemo pragmatički napraviti kako bismo se pripremili na svijet svijet koji će biti slobodan od nuklearnog oružja, uključujući e, smanjenje rizika te podržavanje inicijativa za razoružanje i u okviru toga standarda za provjere to je nešto što u svakom slučaju možemo napraviti na e, razini naših stručnjaka u trenutku kad se oni budu okupili, ocijenili tehnike, tehnike i kapacitete za provjeru razoružanja i naoružanja. Tijekom priprema za e, konferenciju ti elementi su bili stavljeni u prvi plan. E, imenovani predsjednik je ambasador Gustavo Solmen. On će biti sutra u Ženevi i ja idem sutra u Ženevu. Jako se veselim sastanku s njim kako bismo razgovarali dubinske ovim važnim temama. E, imamo i važne pripremne sastanke koje u tom e, pogledu vodimo i u Ženevi. Tu smo imali i veliku e, podršku za pripremu ove konferencije, te također pripremnih sastanaka. Na kraju dijalog i prepoznavanje legitimnih e, zabrinutosti svih strana, posebno što se tiče urušavanja sigurnosnog e, okružja te fleksibilnost, sva ta tri elementa će biti potrebna kako bismo uspjeli postići rezultat i uspješnu konferenciju. U tom smislu e, E, države članice Europske unije mogu odigrati važnu ulogu. One mogu biti isto tako i e, one koje će e, olakšati dijalog te također zagovarati ambiciozni rezultat konferencije. E, imamo zbilja različita stajališta, divergentna stajališta i u tom smislu računamo na članice Europske unije kako bi olakšale diskusiju te uspostavile kontakte sa e, državama članicama e, kako bi e, u svakom slučaju u svjetlu e, kompromisnog duha postigli potrebnu e, fleksibilnost. To je izuzetno važno, to moramo postići i moramo imati na umu da u okviru NPT-a Europska unija isto tako ima dvije nuklearne države. Nakon odlaska e, Velike Britanije će samo jednu. E, Trebamo e, jaku primjenu i na primjenu. Države članice tu također mogu odigrati ulogu. rekla bih da revizijska konferencija je zajednička odgovornost Uvijek naglašavamo posebnu odgovornost mm, dviju e, država strana koje imaju najveći nuklearni arsenal, ali to je naravno zajednička odgovornost. I u tome računamo i na podršku i vodstvo Europske unije kako bi nas sve privela uspješnom e, zaključku konferencije u Svibnju. Ako pogledamo revizijsku konferenciju, rekla sam da trebamo gledati u budućnost. S obzirom na sve ove promjene koje vidimo u sigurnosnom okruženju, važno je za nas da gledamo i e, na razdoblje iza konferencije globalne ni događaji kao na primjer tehnološka revolucija pokazuju sve jasnije da sadašnje razmišljanje o razoružanju koje potječe iz hladnog rata i to uglavnom i razdoblja e, izravno nakon toga da to treba sada reevaluirati E, sigurnosna se situacija se promijenila, imamo sve e, multipolarniju e, političku scenu, imamo nove izazove, tehnološke izazove. Ove nove tehnologije nam daju ne samo prijetnje, već i šanse, naročito u verifikacijskim metodama. Sve to zajedno je dovelo e, mnoge zemlje i mnoge stručnjake e, do toga da traže novu viziju razoružanja i e, kontrole naoružanja. To su glasovi koje čujem s gotovo svih strana i svih država članica UN-a, uključujući države članice Europske unije. Da budemo potpuno jasni, ova vizija ne smije, e, se, ne radi se o tome da sve propise bacimo u vodu. E, Ujedinjeni narodi i glavni tajnik je to jasno rekao. Trebamo nastojati održati i sačuvati postojeće instrumente. Oni koji su održali naš svijet sigurnim i stabilnim ali svi mi znamo da izgradnja i rasprave o novim pristupima da to traje. U međuvremenu moramo uložiti maksimalne napore da sačuvamo ono što već imamo. E, sa stanovišta UN-a E, e, mnogi od ključnih načela koja su nam dobro poslužila bi trebala biti i dalje osnovom globalnog pristupa razoružanju. Dva su načela važna. E, totalna eliminacija nuklearnog oružja i očuvanje standarda protiv korištenja tog oružja će ostati E, na vrhu prioriteta UN-a i međunarodne zajednice. To je e, cilj koji e, svi mi dijelimo. Svijet bez nuklearnog oružja. A druga stvar, ako želimo da nam tehnički pristupi razoružanju pomognu, moramo sve moći verificirati. Ne možemo se osloniti samo na riječi. To mora biti i revizibilno i transparentno. Transparentnost je vrlo važno načelo. A isto tako i odgovornost i provedba. To će i dalje morati biti osnova svih napora ka razoružanju. Evo ta dva široka načela e, kojih se čvrsto pridržavamo bez obzira na to kakav pristup usvojili koja će biti prikladna za 21. stoljeće. Isto vremeno moramo pogledati koji su nam instrumenti na raspolaganju, kako najbolje se približiti stvarnosti 21. stoljeća. Evo nekoliko primjera koje trebamo pogledati u novom pristupu ili novim pristupima razoružanju. Na primjer, moramo obuhvatiti sve vrste nuklearnog e, naoružanja e, sustave i e, razvojne procese. Razoružanje se baziralo na količini nuklearnog naoružanja, ali sada moramo pogledati i kvalitetu tog naoružanja. Mislim da je važno da naglasimo da moramo e, također e, pojačati propise protiv e, kemijskog naoružanja. Ono mora biti apsolutno zabranjeno i odgovornost za korištenje toga, to mora biti prioritet za UN. Moramo također zabranjivati i dalje biološko oružje Moramo imati koordinirani međunarodni pristup e, korištenju tog oružja. Moramo također e, riješiti e, pitanje projektila. To je primarni instrument za korištenje nuklearnog naoružanja. Moramo zaštititi civilno stanovništvo. Naročito to vidimo na Bliskom istiku istoku nemamo nikakvih obaveznih eh, međunarodnih standarda, ali mislim da je sada eh, došlo vrijeme da te probleme počnemo rješavati. Isto tako moramo rješavati eh, sustav antibalističkih projektila. To je vrlo osjetljivo pitanje. Strah od tih sustava je vrlo velik. Regionalni problemi su također važni. Moramo ojačati regionalni pristup oruža, eh, razoružanju, uključujući bolji razvoj mjera za izgradnju povjerenja. Razoružanje se mora rješavati u kontekstu političkih eh, eh, razgovora Eh, i rješavanja sukoba. Ne smijemo se bazirati samo na tehničku stranu. Eh, također moramo imati transparentnost eh, kod novog nuklearnog naoružanja, novih tipova nuklearnog oružja. UN želi ojačati E, mjere za zaštitu e, civilnog stanovništva. E, I tu se već poduzimaju neki koraci. Moramo riješiti problem i izazov novih tehnologija, naročito kiber napada i umjetne inteligencije. Ali imamo i druge nove tehnologije koje su nam prijetnja mogu biti prijetnja. E, moramo identificirati i e, rješavati e, probleme rodno orijentiranog na naselja. Moramo gledati odnose između muškaraca i žena i gledati razne utjecaje na te odnose. UN e, nastoji bolje shvatiti što, o čemu se tu radi. I na kraju treba naglasiti sa stanovišta UN-a. Nadam se da će međunarodna zajednica spoznati važnost e, multilateralnih rješenja. E, razoružanje ima, mora biti multilateralno, imamo bilateralne aranžmane, ali e, isto su tako važna multilateralna rješenja. I Ujedinjeni narodi i Europska unija tu moraju igrati vrlo važne uloge. Nakon revizijske konferencije e, NPT-a Ujedinjeni narodi bi željeli e, iskoristiti e, svoju mogućnost okupljanja e, dionika kako bismo dalje analizirali i promišljali o ovom području. Mislim da je to e, važno za budućnost. I mi pažljivo pratimo kako to vremenski isplanirati i kako to formatirati. I na kraju uloga Europske unije i njenih e, e, individualnih država članica, a i Europskog parlamenta. Europska unija i njene države članice već igraju važnu ulogu u e, svjetskom razoružanju. To sam već spomenula. Europska unija podržava UN u njegovim naporima E, i to ne samo politički već i financijski. To želim naglasiti kako je važna vaša financijska podrška e, e, i već u pripremama ove NPT konferencije Evropska unija je dala veliku podršku govori se o cut-off e, sporazumu, dakle ne prodavanju nuklearnog materijala e, i druge stvari e, koje je podržala Evropska unija su tu vrlo važne. Također i ne širenje oružja za masovno uništavanje. Mi imamo sada isto klimatske promjene, evo Ujedinjeni narodi sada počinju štedjeti, grijanje u zgradama se zatvara u šest popodne i druge mjere se uvode, a tu također Evropska unija igra važnu ulogu. Zajedno sa državama članicama e, e, Evropska unija mora djelovati i na glavnoj skupštini e, Ujedinih naroda. S obzirom na to da je sigurnost evropskih građana često pod izravnim utjecajem e, razoružanja i neširanja masovnog e, oružja za masovno uništavanje. E, države članice e, moraju dići glas u tom smislu. E, države članice Evropske unije igraju važnu ulogu uključujući inicijative za razoružanje. Štokholmska skupina koja podržava NPT inicijativa Njemačke za dijalog o projektilima, to je također važna inicijativa, e, dovodi do rasprava o, o područjima koja su zanemarena u, u razgovorima. Evropska unija vodi primjerom e, kada se radi o izvještavanju i e, transparentnosti. Imamo mehanizme o za izvještavanje mehanizmi koji e, poboljšavaju transparentnost. Tu Evropska unija igra važnu ulogu. vidimo sve veći interes za razoružanje e, e parlamenta, uključujući i Europski parlament tako mi je bilo drago što smo vas mogli pozdraviti u New Yorku u listopadu. Meni je bilo impresivno da smo imali zaista substancijalne razgovore. Nije to bila samo politička gesta, već ste pokazali stvaran e, interes e, za razoružanje i zato smo veoma zahvalni. Nadam se da će, ta, da će se ta suradnja nastavi. I nacionalni parlamenti država članica Europske unije e, e, također pokazuju veliki interes za razoružanje. To se događa i zbog toga što se i građani, e, građani država članica Europske unije sve više zanimaju za svoju sigurnost na ovom kontinentu. E, želimo i dalje s vama surađivati u daljem jačanju ovih rasprava imat ćemo izravnu mogućnost za to za nekoliko mjeseci. Ali iza toga e, bit će mi vrlo drago da saslušam članove parlamenta, jer kroz ove rasprave i dijalog e, e, dobivam vrlo zanimljive ideje ko onda mogu iskoristiti i prenijeti drugim regijama. Ovdje ću se zaustaviti Veselim se našoj razmjeni mišljenja u ovom formalnom okruženju. Hvala lijepa, a sada ću dati riječ gospođi Jackie Jones, potpredsjednici zaslanstva za odnose sa SAD-om. A, a onda ćemo imati raspravu. Hvala lijepa. U prvom redu bih htjela e, zahvaliti odboru što nas je pozvao na ovu e, konferenciju i na ovaj susret sa gospođom Nakamicu e, koju srdačno pozdravljamo. Bilo je vrlo zanimljivo čuti ovo izlaganje o izazovima koje E, imamo naročito jer dolazim iz zemlje članice koja će napustiti e, uskoro Evropsku uniju e, krajem ovog mjeseca. Nemate lako zadaću, to smo već čuli. Međunarodni kontekst vam ne daje mnogo razloga za optimizam što se tiče mira i stabilnosti u mnogim dijelovima svijeta. Ujedini narodi nisu sami u svojim naporima. Evropska unija će i dalje podržavati vaše vrijednosti i načela. Moramo ostati ujedinjeni u, poticanju sljedeće. JCPOA, mehanizam za rješavanje sporama, koordinacija eh, od strane visokog predstavnika Europske unije. Nadam se da ćemo dalje raditi na ovom sporazumu. Europska eh, unija mora ostati predana CPOA-u i surađivati sa ostalim akterima da bi se postignu ciljevi jer je to jedini instrument koji imamo za održavanje mira u tom dijelu svijeta. E, žalimo e, da je, su US i Rusija e, izašli iz sporazuma. Trebamo i održati New Start sporazum kako bismo ograničili zalihe nuklearnog oružja Evropska unija mora e, koristiti svoju meku moć i druge instrumente e, da djeluje na države koje žele razvijati nuklearno e, naoružanje. Moramo održavati sporazum o neširenju nuklearnog oružja i poticati države koje ga nisu još ratificirale da to učine. Rizici su ogromni. Spomenuli ste neke od njih, ali ja ću E, spomenuti dronove, kiber napade, na to ste i vi spomenuli. E, također moramo nastojati e, održati sveobuhvatni sporazum o zabrani nuklearnog testiranja pomoći i civilnom stanovništvu i okolišu prije no što je prekasno za to. Sve to utječe na naš život i po, podržavam ove napore da se zaštiti civilno stanovništvo jer je ono na, najranjivije. Ako nemamo uh, ocjenu utjecaja na, na civilno stanovništvo, onda nećemo moći dalje raditi na ovom području. Hvala lijepa. a sada ako se slažete, ja ću sada pozvati naše članove da sudjeluju u raspravi. Uh, Hvala lijepo, gospođo potajnice. Ovo je stvarno čast za nas da vas možemo ovdje ponovno vidjeti nakon naših razgovora o Njorku. Imam nekoliko pitanja. Vi ste rekli da se Evropska unija i sve članice oduvijek vrlo ozbiljno shvaćale i bile posvećene svojim obavezama preuzetnim okviru razoružanja i da bi zapravo Evropska unija bila vjerojatno najbolje područje na kojem se mogla nazmijeniti i e, da kažemo želje za razoružanjem i pogotovo uklanjanjem nuklearnih, snag, nuklearnih e, vojnih glava velikih sila. Više od 20 zemalja članica Europske unije su i članice NATO-a, a sve se to, cijeli savez se bazira na jednom konsenzusu. A konsenzus e, je o tome da dok god postoji nuklearno oružje na svijetu, postojeće i naš vojni savez. Ali sad glede ove konferencije mi smo prošlog tjedna održali vrlo opsežnu razmjenu mišljenja sa stručnjacima o tome i neki su predložili da kad govorimo o revizijskoj konferenciji i uspjeh i neuspjeh mogu biti relativni. Jer mi znamo da je proteklih 20 godina revizijska konferencija nisu e, donijela neke bitne napretke, ali i nema nikakve konačne deklaracije, ali kad god e, bi se deklaracija i ako, i dođe do nje, kad god dođe nje, ona će biti zapravo jedan konsensus oko najmanjeg mogućeg zajedničkog nazivnika. Ali nas zanima da nam precizno kažete šta bi trebao biti na kraju jedan konsenzus koji postignu da se donese taj politički dokument, deklaracija završna koja bi se tretirala i smatrala političkim uspjehom. A zatim vi ste govorili da je prema ugovoru nove države koje još uvijek nisu potpisnice mogu prići samo nuklearne sile. Ali mi znamo da postoje zemlje koje su de facto nuklearne i neće u budućnosti ni pristupiti niti postati nenuklearne govoreći o različitim incidentima i situacijama koje su dovele svijet na rub samog nuklearnog rata, onda znamo da je 2002. recimo, samo se sjetimo krize indijsko pa, e, pakistanske krize oko Kašmira i sjevernih teritorija spornih. mislim da tu nam pada na pamet da, to su oboje naravno nuklearne sile, da ne govorimo o Sjevernoj Koreji, sjetimo tih kriza. Onda kako mislite da bi trebali se s tim baviti, sa tim državama koje nisu supotpisnice našeg e, ugovora o zabrani nuklearnog pokusa i oružja i razoružanju i kako ih privući. I na kraju, vi ste govorili da među temama o kojima se trebamo baviti nakon konferencije su antibalistički sustavi. Mi govorimo o sporazumu ENF, raketama nuklearnog nabaja srednjeg i dugog dometa i govorimo da se uglavnom Amerikanci žalili zbog čega su i izašli iz sporazuma. zalili e, su se uglavnom zbog situacije raznih stvari koje su razvijali i radili Rusi. Zbog toga su izašli iz sporazuma. Ali vidjeli smo i da ima još puno država koje nisu vezane tih bilateralnim sporazumom s kog su ove dve velike sile izašle. Ali da li ste mislili kad ste govorili o nastavku rada i novim temama o nekoj vrsti obnove ENF sporazuma? ili ste tu mislili da je nešto potpuno drugčije, novo potrebno? I da li mislite da bi se taj sporazum koji je na kraju krajeva antibalistički bio bilateralne prirode trebao pretvoriti u multilateralan? A sada gospodin Krit Peters. Hvala. Prvo, hvala vam, gospođo potajnice, da ste gost u našem Europskom parlamentu. Ja sam bio član izaslanstva koje je bilo u Njujorku i s vama razgovarala. Ja sam pogledao za ovaj sastanak moje bilješke iz listopada prošle godine. I kao što ste i vi više puta rekli i naglasili, Europska unija je vrlo jak partner za, u svim raspravama o razoružanju. Ja se nadam da ćemo i dalje biti jaki partneri Ujedinjenih naroda kako bi i došli do nekih konkretnih rezultata. Mislim da je to prva stvar koju valja naglasiti. Druga, koju ste i vi spomenuli, da je za UN jako bitno da glavni tajnik ima svoj vlastiti plan rada, program rada na području razoružanja i tu računa i na Evropsku uniju a mislim da zajedno sa glavnim tajnikom možemo mi u suradnji kao EU naći i druge partnere i napredovati. A na trećem mjestu treba nam doista vizija i novi pristup. A i vi ste govorili o različitim prijetnjama i novim elementima kao kiber prijetnje i ostalo, kibernetičke prijetnje i slično. I rekli ste i sami da nam treba jako puno stručnog znanja i stručnjaka kako bi razjasnili napokon šta nam nove tehnologije donose a nove tehnologije su stvarno nose puno opasnosti. Sad moje pitanje glasi kakva je sad trenutno stanje sa tim potrebama za stručnim znanjem i stručnjacima i dubinskim raspravama sa stručnjacima o svim tim problemima. I vi ste govorili o umjetnoj inteligenciji, o kibernetičkim prijetnjama. I u Njorku ste rekli da nam treba 40 godina sam valjda službenih rasprava da steknemo i nađemo dovoljno stručnog znanja kako bi došli do pravih zaključaka. Ili bi možda mogli ipak krenuti jednim novim pristupom vođeni novom vizijom. Zatim, još uvijek ovaj problematičan odnos SAD-a, Kine i Sjeverne Koreje i općenito uloge Sjeverne Koreje. Mislimo da su to vrlo važne stvari, pogotovo odnos Kine i SAD-a, zato što nam treba u određenim trenucima političko vodstvo. Sad, ono što mene zanima je da li postoji uopće dovoljno političkog vodstva da se dođe do odgovora na različite i razrješenja različitih problema, konflikata i otvorenih pitanja. Naravno, involvirana je Rusija, a to mi je i glavna briga s jedne strane pitanje stručnjaka i stručnog znanja, a s druge strane moja velika briga da li ima dovoljno političkog vodstva. Europska unija je jak partner u traženju rješenja, ali da li je to dovoljno političkog vodstva da idućih godina dođemo do nekog napretka i razrešimo sve te debate. Phil Denon u ime liberala Renew Europe. Mislim da moja pitanje zapravo već je iznesena. Ja sam htio jedan komentar s vaše strane. Kakvi su e, napori poduzeti da se Indija i Pakistan privuku u sve naše sporazume o neširenju, o zabranama i tako dalje nuklearnog oružja. A uglavnom se to sve svodi jasno na njihov spor oko Kašmira. Da li bi to bio jedna zapravo dobra stvar i prednost da ih dobijemo u ugovori da su potpišu? A drugo, što je sa njihovim nuklearnim arsenalom ako su izvan sustava, ako to nadzire? Zatim zanima me nešto u vezi zajedničkog akcijskog plana sveobuhvatnog. Ali mislim da je to već sve kazano. Gospodin Basescu za EPP. Hvala. Neke moje observacije. Svi mi govorimo o SAD-u i Ruskoj federaciji kad e, čim se mislim, pomislimo na njih i o njima govorimo i o naravno njihovom izlasku iz INF-a ili kad se govori o smanjenju nuklearnih e, arsenala. Ali po mom mišljenju, ostalo mi prema mojem iskustvu je to tako, e, one krajnje važne odluke koje su donijeli SAD i Rusija, s jedne priča, ali s druge strane je Kina koja je ostala izvan svakak sporazuma i nigdje nije angažirana. I sad, bez obzira govorili mi o SAD-u ili o Rusiji, mi o njima stalno govorimo, ali gdje je Kina? Kina već u međuvremenu ima nuklearni arsenal koji je gotovo jednak onom SAD-a, a oni su izvan svakog sustava. Prema tome, u tom odnosu je stvarno jako teško očekivati da će Rusija i e, SAD same dati pravu inicijativu. Mislim da je jedini odgovor e, multilateralan pristup jedan zapravo globalni, ako hoćete, inicijativa, a da se tu nešto postigne. S druge strane, kako govoriti o velikoj petorki nuklearnih sila, ako ne razriješimo prije toga e, problem ovih sekundarnih igrača, Pakistan, Indija, Iran, Sjeverna Koreja, sve države sa nuklearnim kapacitetima izvan sustava stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a moraju biti ujedinjene kako bi onda izvršili pritisak na ove sekundarne igrače da prihvate e, i unište svoj nuklearni arsenal. A nakon toga će stalne članice Vijeća sigurnosti donijeti odluku. Mi se stalno zanosimo onom vizijom i trenutkom kada u svijetu više neće postojati nuklearno oružje. Ali mislim da možemo od iduće konferencije očekivati jedan skroman pomak, skroman uspjeh. Najvjerojatnije će ključna stvar biti da e, imalo uspjeha polučimo kod sekundarnih, kod sekundarnih aktera. Zadnja moja ovako ideja i observacija je sljedeća. Vi ste čestitali Europi i Europskoj uniji na sudjelovanju aktivnom i angažiranom sudjelovanju u globalnoj politici razoružanja i želje za nuklearnim kompletnim razoružanjem. A to se neće naravno odmah dogoditi, ali Mislim da je zahvaljujući našoj relativno velikoj pasivnosti smo postali kao Evropska unija dosta puno manje utjecajna na globalnom pozornici. ovo naše vrijeme, zemlje sa velikim vojnim resursima i snagama, te države e, djeluju bez ikakvog poštivanja prema međunarodnom pravu i regulacijama i otvaraju različite sukobe i onda donose svoja regionalna rješenja. To još nisu naravno globalna, ali su regionalna. One tu vode sami svoju politiku. Bez obzira govorili mi o Bliskom istoku ili Libiji proteklih tjedana. Jednostavno vojne snage diktiraju stanje na terenu i onda je cijelu politiku i razrješenje tih stvari. I u tim, u takvim situacijama se dosadašnji način i politika Europske unije ne može jednostavno zadržati u, vidite, mi smo u našim uvjetima već više puta to pitanje tematizirali, postavljali šta je uopće Europa bez vojnih e, kapaciteta i kako mi možemo onda bez vojne snage i sile uopće utjecati na bilo kakva globalna rješenja ili e, donošenja odluka. Uglavnom, vraćam se ono, mislim da ćemo samo multilateralnim pristupom uspjeti postići neki napredak na sljedećoj konferenciji revizijskoj. Inače ne vidim uopće nikakav pozitivni ishod te konferencije. No svakako vama čestitam i nadam se da ćete i dalje imati puno uspjeha. Gospodin Bušnir za zelene. Hvala lijepa. Mene zanimaju ove nove tehnologije i malo taktičko nuklearno oružje. Upravo kod taj vrste oružja mislim da tu prijeti najveća opasnost u svim operacijama i akcijama na terenu. Sjetimo se samo što se u Kašmiru događalo u tim operacijama, tamo se otvoreno govorilo o korištenju takvog oružja. Sjetimo se različitih situacija iz Irana. I u tom kontekstu ponovno ističem, mi ovdje nismo puno govorili o ugovoru s Iranom. Taj ugovor nije primarno stavljen izvan snage zbog e, nekih, e, da kažemo, borbenih ili čak e, ikakvih takvih razmatranja. Nego, kao što znate, u Iranu je bilo puno problema sa revolucionarnim snagama, sa ajatolasima koji su se smjenjivali, onda su se te problemi nekako prevladani zato što je stanovništvo stalno vjerovalo da će im se situacija poboljšati kada se ukinu svjetske sankcije prema Iranu. Što znači da ovdje započeti sa nuklearnim oružjem kako to Europa trenutno radi, mislim da je to potpuno krivi pristup. Moramo prvo raspravljati i raspraviti kako uopće e, učiniti takav jedan ugovor za Iran zanimljivim, kako ga učiniti prihvatljivim za Iran, a to, dakle da prestanu sa svojim spornim nuklearnim programima i daju punu kontrolu, se može samo isključivo gospodarskim, ekonomskim sredstvima učiniti. Hvala. Sada gospođa Aguilar ima riječ. Da, pitanje. Voljela bih čuti od potajnice UN-a, gospođe Nakamicu, što ona predviđa za Iran. I s obzirom na ovaj mehanizam za rješenje spora, kako će se to eventualno odraziti i na ovaj naš sporazum o e, uklanjanju njihovog spornog nuklearnog programa. Hvala. Ova pitanja u svakom slučaju potvrđuju interes našeg pododbora za sva ova pitanja. Što se tiče e, britanskih e, zastupnika. Ovo je zadnji tjedan njihovih, e, njihovog prisustva ovdje. To govorim zbog gospođe Jones i gospodina Beniona i to je one, svaki put vidimo koliko će nam nedostajati. Ovo su dakle sve pitanja s kojima se i mi u Ujedinjenim narodima uh, borimo i pokušavamo naći odgovor. Ajde da idemo po redu ono koliko mogu tu. Dakle, uh, JCPOA, dakle zajednička sveobuhvatni plan akcije i um, mehanizam za razrješenje sporova. Čuli smo što su evropske države rekle. Oni su inicirale, pokrenule taj mehanizam kako bi pokušali sačuvati taj okvir nuklearnog sporazuma s Iranom. To mi inače podržavamo načelno jer mislimo da je e, JCPOA bio zapravo najvažnija diplomatska alatka za realiziranje e, ugovora o neširenju nuklearnog e, naoružanja i kapaciteta općenito. I mislili smo da bi na taj način stvarno mogli privoliti Irance na bolju usklađenost i poštivanje preuzetih obveza. A Evropljani su e, na taj način i pokušali stvoriti jednu platformu kako bi mogli sa Irancima na toj platformi razriješiti spor. Međutim, mi kao Ujedinjeni narodi nemamo nikakvu formalnu službenu ulogu u tom mehanizmu za razrješenje sporova. Trenutno mi samo brižno pratimo što se događa, nadgledamo i i što se nas tiče dajemo punu podršku tome da se učini sve što je moguće kako bi se taj sporazum s Iranom očuvao. I ako bude ikakve potrebe ili želje stranke u tom E, mehanizmu, dakle u razrješenju sporova, da se mi angažiramo. Mi ćemo se naravno odazvati, ali trenutno mi nemamo nikakvu formalnu ulogu. Novi početak, new start, slažemo se. Čuli ste već puno puta u javnim izjavama i od strane glavnog tajnika Gutereša i s moje strane kako mi kontinuirano i ponavljano pozivamo na produženje tog ugovora, tog sporazuma. Ako se to ne dogodi, otprilike za godinu dana od sada, naime do veljače iduće godine, bilo bi to onda, bit će to zapravo onda e, prvi put da se u puno, puno godina e, da nuklearne snage nemaju nikakvih ograničenja kojim e, ih vezuje njihove nuklearne arsenale, a mi smatramo da bi to bila jedna jako velika opasnost za svijet. Stoga mi te velike e, službeno nuklearne sile pozivamo i maksimalno djelujemo koliko možemo da to produže te ugovori ostanu u tom. CVT to je dakle apsolutno ugovor o razoružanju i mi smo definitivno skloni tome da pokušamo osigurati da on stupi na snagu taj sporazum. A mislim da svi, pogotovo Evropska unija i njene članice, ali i drugi e, su, dakle svi koji su pristupili, su potpisali, oni su kontinuirano prizivali da se sporazum stupi na snagu i oglasili se na svim visokim razinama ministarskim, na globalnim konferencijama i posvuda i UN. Evropska stajališta kompleksna, složena, da, apsolutno. Kad mi kažemo legitimne sigurnosne briga i zabrinutosti, to je to znači da su stajališta različita i složena. Ovisno o tome gdje se države nalaze i kojih su saveza članovi, članice ili nisu. I naravno to se ovisi o Evropskoj uniji. Različite su pozicije, različite E, obaveze koje zemlje preuzimaju. Naravno, u kontekstu revizijske konferencije ugovora o neširenju nuklearnog oružja i rasprava koje se tu vode, treba shvatiti i uzeti ozbiljno legitimne sigurnosne zabrinutosti, dvojbe, pitanja država članica. Postoje situacije u kojima sam čak i ja vidjela, ili to se dakle vrlo blizu mene događalo, recimo prvom odboru glavne generalne skupštine UN-a, da kad kad države članice koje su potpisnice ugovora e, zauzimaju i zapravo kreću u potpuno nepotrebno neprijateljske rasprave i pritom de facto onemogućavaju zemljama da vode jednu racionalnu i opravdanu i razumljivu raspravu o svojim legitimnim sigurnosnim brigama i pitanjima. Imamo čak čitav niz e, zemalja koje sad sve glasnije traže da se o svim tim pitanjima počne civilizirano raspravljati. Mislim, oni koji su se oglasili s time su one hrabre države koje onda ohrabruju sve da se im se predrže jer to su važne rasprave i ne žele ih kvariti e, prije nego što se krene u sam sadržaj koji de facto predstavlja onda je razlog za ove legitimne zabrinutosti. Tako da mi razumemo ta stajališta tih zemalja. Pitate me što bi značilo uspjeh, što smatramo uspjehom. Pa naravno da proširimo ugovor na širenju na druge zemlje. Ima puno njih koji kažu da je jedan vrlo ambiciozan ishod kao onaj kao što smo vidjeli 2010. Nešto čemu se ne trebamo nadati jer nije realistično tako nešto uspješno ponoviti. Ja sam sklona složiti sa tim stajalištem zato što e, globalna atmosfera, okruženje u kojem djelujemo stvarno e, nije sklona tome da ostvarimo tako ambiciozne rezultate i imamo jedan tako konsolidiran, dobar, završen dokument deklaraciju konferencije. Već najmanje godinu i pol dana me pitaju zemlje su potpisnice MPT ugovora, e, apeliraju, pozivaju da, na to da objasnimo što mi to smatramo uspješnim ishodom konferencije, koji bi bio dobar rezultat po našoj ocjeni i koji bi bio razina naših ambicija, a koja bi onaj minimum bio koji bi se morao ostvariti. Tek nakon što ako hoćete zajedničku viziju budu e, sve te zemlje su potpisnice mogle oblikovati, formulirati i to tek onda kada one formuliraju tu zajedničku viziju će moći početi konkretni pregovori. A to se odnosi i na format ishoda konferencije. Jer vidite, mi nemamo nikakav obrazac e, prema kojem bi se to trebalo odvijati. 2010. smo imali vrlo, vrlo sveobuhvatan, sjajan, završni dokument u kojem je bilo puno obveza koje su se trebale obaviti. Ali mi nemamo takav jedan obrazac ili jedan, da kažemo, tipski ishod kako to treba rezultat konferencije izgledati. Ne, jednostavno zemlje članice moraju, odnosno potpisnice MPTA trebaju sjest i onda same formulirati svoju viziju i želju. I stoga se jako veselim da već sutra idem u Ženevu gdje ću raspravljati i sa dezigniranim e, predsjedateljem konferencije koji će biti de facto onaj glavni motor koji će e, objediniti i koordinirati i da kažemo davati inicijativu svim zemljama potpisnicama, sudionicima te revizijske konferencije u tome da formuliraju tu viziju i koji će naravno kroz to i bitno utjecati na sam format e, dokumenata, završnih dokumenata kojima će završiti konferencija. Pitanje Indije i Pakistana. Da, to je stvarno jako teško pitanje za razrješenje. Ja nisam koristila ovu terminologiju koju vi koristite. Dakle, nuklearne sile koje su iz drugog reda sekundarne i koje su izvan sustava i NPT-a i ostalog globalnog, o tim zemljama je stvarno jako teško raspravljati. Zato što mi ovdje imamo barem ovdje jedan okvir ugovora o neširenju nuklearnog naružanja, a te države su potpuno izvan toga a trenutno mi nemamo nikakvu multilateralnu platformu koja bi funkcionirala kod njih. Konferencija o razoružanju je trebala tome služiti, međutim, nažalost, već 20 i više od 20 godina se tamo ne vode nikakve sadržajne pregovori ni, ni rasprave. Tako da mi zaista nemamo adekvatnu multilateralnu platformu. Razlog kojem govorim i koji su ti zapravo kako bi trebali izgledati ta naše donošenje te vizije kroz jedan brainstorming. Mislim da bi trebalo biti više regionalnog pristupa. Dakle, to je primjerice ovakva pitanja Indije i Pakistana, to je regionalno pitanje. I dok se ne riješe političke napetosti otvorena pitanja između tih dviju država, vi ne možete ni preći na raspravu o razoružanju. Dakle, za mene to nije tehničko pitanje koje bi se trebalo tretirati kao jedno obično pitanje nuklearnog razoružanja, nego je to samo nešto što dolazi kao dio općeg diskursa o političkoj sigurnosti i razrješenju svih političkih otvorenih sukoba među njima. Zatim, nešto što je vrlo zanimljivo pritom u ovom svemu je jedna američka inicijativa. Prošle godine su krenuli sa procesom za, koji se zove stvaranje okruženja za razoružanje. To je jedna apsolutno čisto američka inicijativa, a zanimljiva u svemu tome da su oni uključili sve ono što je bitno za jedan globalni i ukup, ukupno nuklearno razoružanje, uključujući naravno i, i Indiju i Pakistan. Sada je ta inicijativa još uvijek u jednom procesu koji budi, zapravo uspostavlja dijalog, ali mi se nadamo da će u okviru te inicijative one države su potpisnice MPT sporazuma početi komunicirati i pregovarati sa zemljama koje su izvan tog okvira NPT-a, izvan sustava i mislim da je to stvarno bitno. Ako smo doista ozbiljni u našoj želji da uklonimo nuklearno oružje. Ja sumnjam da ih se može u NPT uvesti i pretvoriti kao nenuklearne države, ali mislim da to nije opcija, ali mislim da bi ova inicijativa bila perspektivnija. Antibalistički e, raketni sustavi. Moj kratak odgovor je ne, nemamo nikakvih konkretnih čvrstih predođbini ideja. Mislimo da je to de facto iste stvari vrijede kao i za raketne sustave generalno. Svi znaju da je to jako osjetljivo, a važno pitanje. I mi samo ističemo da ako ne raspravljamo o stvarima vezanim za antibalističke raketne sustave, mi ćemo vjerojatno zapravo zakazati kod pitanja globalnog razoružanja. I to vam kažem jer sam svjesna, iako sam svjesna koliko će to biti osjetljiva i teška pitanja. Samo pogledajte primjer Irana. Tamo se uopće nije uključilo pitanje raketa jer je toliko to delikatno i teško razriješiti. Prema tome, do sada postoji taj velika rupa u u pitanju globalnog razoružanja i negdje moramo se početi s tim baviti. Što se tiče razvijanja kapaciteta i sručnosti, tu imamo nekoliko važnih elemenata koje bih željela podcrtati. Kad govorimo o novim tehnologijama, da, u istinu, hitno nam je potrebno da oni koji odlučuju postanu svjesni svih tih interesantnih inicijativa Nadam se da oni koji osmišljavaju politike e, kad budu se uključivali ovakva pitanja će imati dovoljna stručna znanja. A kad govorimo o raspravama između dionika, imali smo rasprave u prosincu u okviru otvorene radne skupine, glavne skupštine za kiberkriminal. E, I mogu reći da tamo više od sto različitih predstavnika industrije, akademskog sektora koji su radili i koji rade na području kibernetske sigurnosti su došle na ovaj sastanak u UN. Imali smo e, jako snažan dojam da ta rasprava između različitih zajednica jača razumijevanje koji su izazovi te e, način, isto tako pronalaženje e, rješenja. E, također se, smo govorili o tome čega E, zajednica mora biti svjesna. Moramo i više takvih platformi za raspravu osmisliti. Moramo to osmisliti na razini poslovnog sektora, civilnog društva, diplomatske zajednice i tako dalje. A tu se otvara ovo šire pitanje kapaciteta i treninga na području kapaciteta na razini država članica. E, u eri nakon hladnog rata ljudi na području sigurnosti su svoju pozornost e, preselili sa ovih pitanja razoružuranja na pitanje mirovnih procesa. A oni su sada sve više e, svjesni da se ovo pitanje vraća u prvi plan. Zbog toga osjećamo da postoji također i sve veći zah, postoje sve veći zahtjevi za izgradnju kapaciteta. U tom smislu e, za diplomate poboljšavamo i našu online platformu, ali ne samo za diplomatsku zajednicu, nego također i za mlade generacije kako bi e, oni bili e, više uključeni u ova pitanja razoružanja. Prošli tjedan smo imali prvi sastanak mladi za e, mir, mladi za razoružanje. Taj sastanak se održao u New Yorku i to je bilo u okviru novog mandata koji smo e, dobili za rad sa mladim ljudima kako bismo potaknuli njihov interes za ova pitanja. Tu nudimo također i mogućnosti mladim ljudima, posebno e, studentima na sveučilištima kako bi proveli i edukacije na području sigurnosti i razoružanja. Političko vodstvo, lidešir, da, mi bismo željeli na tom području vidjeti više političkog vodstva. E, u okviru NPT-a podižu se napori te također se reaktivirala je koordinacija. Prošli koordinator je bila Kina i oni su zbilja uložili napore u okviru tog okvira. Sljedeći koordinator, zapravo sadašnji koordinator je Ujedinjena kraljevina i da vidim da oni ulažu napore na tom eh, području koordinacije između pet nuklearnih sila. Eh, možemo reći da u tom smislu smo imali neke snažne izjave, političke izjave koji govore o ponovnom angažmanu u okviru članka 6 e, NPT-a i u okviru sva tri stupa. To je nešto što bi bilo izuzetno važno, takva legitimacija angažmana i to bi e, doprinjelo i uspjehu revizijske konferencije u svibnju. Također e, govori se mnogo o tome e, gdje u cijelom tom procesu mjesto Kini. To je dosta teško pitanje i u kontekstu iskrenijeg dijaloga će se morati pozabaviti i tim pitanjem i to na razini pet nuklearnih sila. E, to je odgovornost svih i nuklearno naoružanje i razoružanje. No, vidim da 90% nuklearnog arsenala je u rukama dvije sile i to njima pridaje posebnu e, odgovornost i oni su u svojevrsnoj specijalnoj kategoriji. To su super sile što se tiče nuklearnog naoružanja. To znači također da regionalne sile i nove sile moraju preuzeti veću odgovornost. Kad govorim sa kineskim kolegama, onda uvijek kažem da činjenica da ti pozivi dolaze iz svih dijelova svijeta pokazuju da i Kina na tom području mora preuzeti svoju odgovornost. Za Ujedinjene narode sve države su partneri na području razoružanja. Usko surađujemo sa SAD-om i sa Rusijom i Kinom. Radi se o vojnim silama i bez razumijevanja njihovih stajališta te elemenata koji mogu dovesti do promjene njihovih stajališta je nešto što je i u nadležnosti u obojmu kompetencija Ujedinjenih naroda. Ja usko surađujem sa odgovornima u tim zemljama. To je izuzetno važan dio našeg posla. E, malo taktičko nuklearno oružje. Jedan od razloga zašto potičemo i to načelo nekorištenja nuklearnog oružja je i ta nova terminologija nuklearnog oružja niskog e, prinosa e, koja sve više ulazi u znači svakodnevnu uporabu. Tu se zapravo govori o tome da takvo oružje je manje opasno za korištenje i u tom smislu kad govorimo o malom taktičkom oružju to su ipak e, puno snažnija oružja nego što je to na primjer e, bilo oružje korišteno u napadu za Nagasaki, na Nagasaki Hirošimu. I u tom smislu ne možemo ni u kom slučaju zamisliti da se takvo oružje koristi u bilo kakvim e, bitkama za nas. To načelo nekorištenja bilo kakvog nuklearnog oružja je temeljni, temeljno načelo, temeljan e, princip. I to pocrtavamo uvijek. Već sam govorila o mehanizmu rješavanja spora u okviru ove situacije sa Iranom. Nadam se da će to biti e, prilika da se pronađe rješenje ovog aktualnog sukoba i spora. U ovom trenutku nemamo formalnu ulogu u okviru JCPOA e i povezanih pitanja. U svakom slučaju e, mi smo spremni uložiti napore i odigrati svoju ulogu ako se za to pruži prilika i pokaže prilika. U svakom slučaju e je CPOA još uvijek na globalnoj razini važan mehanizam i nadam se da će se na neki način očuvati njegovo postojanje. Evo, ja se nadam da sam ovim odgovorila na više manje sva pitanja. Hvala, hvala u istinu na e, preciznosti vaših odgovora, na vašoj raspoloživosti. U ime svih nas želimo vam mnogo hrabrosti i uspjeha u vašoj misiji. Možete računati na podršku svih članova našeg pododbora. A što se tiče e, članova, sljedeći sastanak e, je 17.2. Znači, od 14.30 nadalje i ovom informacijom završavam sastanak.